moramo ne samo Slovačkoj nego i Europi nuditi pozitivnu viziju poštenog, dobro upravljenog društva koje je sigurno gdje ljudi žele živjeti, e, e, odgajati svoju djecu. Vjerujem da se slažemo e, u pogledu takve vizije, ali danas moramo preći sa riječi na dijela, tako da sudstvo, obrazovanje, zdravstvo, socijalne službe dobro funkcioniraju i da, da najranjiviji u društvu djeca, E, odrasli sa hendikepom mogu e, živjeti dostojanstven život. E U ime kluba zastupnika ALDE, zastupnica Intefeld. Hvala e, predsjedniče. E, e, zadovoljstvo je gospodine Pelegrini, vidjeti vas ovdje. Nekoliko puta smo se prošle godine susreli nakon vrlo dramatičnih događaja u vašoj zemlji, ubojstva Jana Kušaka i Martine Kuznjove, ali na to ću se vratiti za čas. No želim reći da sam posjetila vašu zemlju kao predsjednica grupe za praćenje vladavine prava. Tamo je bilo kritičkih pitanja, ali E, ipak želim reći da imamo posebnu vezu kao Evropljeni, imam posebno mjesto u srcu za Slovačku i za Slovake. E, mislim da jedna stvar koju ste rekli, nešto s čim se jako slažem i mislim da je to ključno pitanje. Ne postoji istočna, zapadna ili središnja Europa, postoji samo jedna Europa. I mislim da je konačno vrijeme da svi tako počinju osjećati osobito u zapadnoj Europi gdje su još uvijek slijepi na jednoj strani. Jako pozdravljam vaš govor on pokazuje vodstvo sa vrlo e, proeuropskim e, i e, ambicioznim značajkama Europska unija treba biti puno više nego tehnokratska, birokratska suradnja. Danas nam treba zaista punovrijedna politička unija da odgovorimo na političke izazove s kojima smo suočeni. To je jedini način da ostanemo globalni vođa. Vaš odgovor je bio odličan, ali kao što svi znamo, pravo vodstvo ne vidi se samo na riječima nego i na djelovanju. E, mnoge zemlje, kao i mnoge zemlje u vašoj zemlji vidimo duboke podjele. E, snage vuku u različitim smjerovima. E, govorit ću o svom posjeti kao predsjednice skupinu za monitoring vodovine prava. Vidjela sam puno pozitivnih stvari u Slovačkoj. Snažne su institucije i angažman civilnog društva je jako snažno i tu pohvaljujem slovački narod. No, ostaju mnoge za zabrinutosti, a pojavljuju se i nove. Potičem vam da pokažete isto vodstvo u rješavanju tih zabrinutosti jer e, na neki način vi držite ključ. Vi držite ključ budućnosti Europske unije i odabiri koji ćete vi izvesti odredit će ne samo budućnost vaše zemlje nego Europske unije u cjelini. Jer vi možete pokazati koje će snage prevladati u Evropske uniji. Dakle, imate mogućnost odabira. To će biti teret na vašim leđima upozoravam vas. Želite li se pridružiti i jačati prava oni e, koji ugrožavaju Europsku uniju, koji kratkoročne izborne ciljeve ili materijalne ciljeve stavljaju ispred e, općih ciljeva? Želite li se povezati s onima koji su korumpirani, povezani s organiziranim kriminalom ili želite biti pamćeni u povijesti kao državnik, onaj koji je bio hrabar, mudar u teškim vremenima, koji je vodio svoju zemlju naprijed, koji je učinio e, e, e, ogodnom zemljom za druge zemlje. Hoćete li odabrati staru ili novu Europu? Nadam se, vjerujem da ćete odabrati vodstvo za budućnost, bit ću vrlo konkretna. Snažno preporučam da vi preknite se gospodinom Ficom, on je stara Slovačka, vi ste nova Slovačka. Pokažite svijetu da je zaista nova ruka ona koja vodi Slovačku. Možete im pokazati e, da je višegradska četvorka za četvorku, a ne instrument nacionalističkih autokrata. Jako je važno da krivci za e, ubojstvo Jane Martine budu osuđeni dakle ne samo e, ubojice nego i mozak iza tog ubojstva. To je presudno za povjerenje u slovačke vlasti. Isto tako računam na vas da se pobrinete da imenovanje devet sudaca Ustavnog suda e, e, se brzo odvije jer Ustavni sud zapravo ne funkcionira. Isto tako vas potičem da e, izmijenite, e, promijenite izmjene zakona o medijima, e, one ograničavaju slobodu medija i na posljedku pozivamo vas da sljedeći mjesec odlučite proširiti suradnju sa Europolom ne samo što se tiče istrage u ubojstvu Jane Martine, nego i druge istrage koje su podijeljene, a radi se o istragama za korupciju, prijevaru i tako dalje. Drugim riječima, Evo, stavljam teret na vaša leđa i tražim da odaberete. Računam na vašu mudrost, a vi možete računati na Europski parlament. Ja evo sada se vama obvezujem da ću raditi s vama i sa građanskim snagama u Slovačkoj kako bismo bili sigurni da vi možete provesti ovo u Europske unije. Hvala. Skakeler u ime zelenih. Hvala lijepa premijeru što ste se pridružili ovoj raspravi o budućnosti Europe. Budućnost Europe ima mnogo važnih aspekata. Danas želim govoriti o pitanju demokracije jer mislim da je način na koji Europska unija postupa prema demokratskom deficitu u budućnosti da će odlučiti kako ćemo ići naprijed. E, treba podržati demokratske postupke i unaprijediti unutar Europske unije, ali sada je pitanje kako ćemo se nositi sa državama članicama koje vraćaju sad unatrag e, e, protiv vladavine prava i građanskih sloboda. Vidimo puno problema i u najlošim primjerima u svim državama članicama ne smijemo zatvarati oči e, za ono što se događa sa slobodom medija, udruga, govora. To je sve važno. U Slovačkoj imate situaciju da je jedan novinar ubijen zbog toga što je istraživao korupciju i prijevaru to je nešto što trebamo riješiti i moramo se pobrinuti da se to nikada više ne dogodi nigdje u Europskoj uniji. Vrijeme je da rješavamo ta pitanja, osobito na razini Europske unije. Postoji toliko građana na ulicama u Budimpešti, u Varšavi, Bukureštu koji zahtijevaju da Europska unija im pomogne jer njihove ih vlade ne žele slušati. Moramo biti aktivni u tom pogledu. Europski građani kao i svi mi su za to. Umjesto da im pomožemo na e, razini Europske unije, vidimo previše borbi između toga tko su tvoji deč, zločiste dečki moji, unutarnje borbe na razini Europske unije, a zapravo trebamo se boriti za građane Europske unije, trebamo osnovati neovisno povjerenstvo stručnjaka koje će razmotriti vladavinu prava i demokraciju svakoj pojedinoj državi članici cijelo vrijeme i koja može dati preporuke prije nego što bude prekasno. Uvijek počinjemo kada je prekasno i tako e, bi komisija mogla nametnuti sankcije ako budu potrebne. Ali isto tako moramo e, gledati što je sa sredstvima Europske unije. Neke države ih koriste za provođenje njihovih osobnih projekata na korist nekim ljudima i e, da osiguraju povoljno izvješćivanje ali spomenuli ste kohezijske fondove, oni su jako važni za puno građana, postoje puno građanskih inicijativa, projekata za koje su europski, europska sredstva važna svugdje u Europi. Moramo pronaći pametan način kako se nositi s tom situacijom, a da ne režimo potporu našim građanima, eh, a zapravo želimo kazniti neku vladu ili njeno neko djelovanje. Zato predlažemo da zatražimo komisiju da preuzme distributivni element tako da novac stigne do građana i da građani imaju korist, a da se novac ne koristi e, e, diskreciono e, od strane nacionalnih vlada. Lakše bi bilo srezati sredstva, no mora postojati veza između institucija Europske i građana, a da ne dozvoljavamo vladama da rade što god žele. Gospodine premijeru, detaljno ste sveobuhvatno govorili E, no podcrtali ste i pitanje jedinstva, razumijevanja. Mislim da je to doista vrlo važno i računamo na vas da promičete te ideje i u vijeće. E, to je bilo teško, tamo se blokira puno inicijativa iz ove kuće. Računamo na vas da provedete sva ta pitanja, da promičete demokraciju i vladavinu vladavinu Slovačkoj slobodu medija, da rješavate prijevaru i korupciju. Nigdje to nije jednostavno, ali to treba učiniti. Mislim da u Slovačkoj imamo primjere koliko je to hitno to rješavanje. I e, sve je to važno za državu koja dobro funkcionira, koja može provesti sve reforme koje vi zagovarate, a naravno trebate nastaviti istragu e, ubojstva Jana i Martine, to je jako važno treba pronaći i one koji su e, u pozadini tog ubojstva. Hvala. A sada u ime kluba zastupnika GUE e, zastupnica Konečna ima riječ. Hvala lijepa e, premijeru što ste danas ovdje s nama. Drago mi je što smo mogli čuti glas iz središnje Europe jer postoji puno lažnih ideja o tim zemljama, čak i ovdje u Europskom parlamentu. Mislim da je govor koji smo čuli od e, premijera da on pokazuje odlučnost da se isprave pogrešne prosudbe o višegradskoj skupini i to jesu li oni za Europu. Europski parlament žali zbog gubitka Jana Kužaka i njegove partnerice zatražio istragu tog ubojstva i brzu pravdu. E, e, taj je e, predmet izmijenio funkcioniranje Slovačke i njeno poimanje u inozemstvu, ali uviđamo da se poduzimaju koraci kako bi se osiguralo da Slovačka podrži e, svoje demokratske vrijednosti. Vlada Slovačke pripremila je plan e, za besplatne obroke e, u osnovnim školama. Uravnotežila je i svoj proračun radi dugoročnog gospodarskog rasta. Vidimo smanjenje nezaposlenosti i imamo rekordno povećanje minimalne e, plaće. To pokazuje da je e, vlada odlučna u nastanju da poboljša životni standard građana i pokazuje sposobnost da se nosi sa složenim problemima. Prošle godine pozvao sam zastupnike da poštuju demokratski nadzor i nevidljivu narav vlasti da mogući slovačkim vlastima da e, djeluju u teškoj situaciji. Ovaj slučaj ubojstva Jana Kusjaka e, e, trebaju provesti slovačke demokratske institucije. Čvrsto vjerujem da bi e, e, bilo primjereno pružiti pomoć kada je ona potrebna i smatram da je to bio pravilan pristup e, situacija se dobro nosi, se nosi sa situacijom u kojoj se našla. Danas ste nam se pridružili, priopćili ste nam svoju viziju da pomognete Europi u teškim vremenima. E, iznijeli ste svoje viđenje budućnosti Europe koja se sada primjenjuje osobito u kontekstu važnog glasovanja danas u Londonu o Brexitu. Vjerujemo da možemo riješiti mnoga pitanja u Europi. Komisija u Europi čini se da je previše udaljena od e, ljudi u Europi. Mi u parlamentu e, nemamo dovoljno zakonodavnih inicijativa. Istovremeno e, nosimo se sa izazovima globalnog zatopljenja, promjenama u upravljanju zemljištem koje bi bilo plodno, imamo tu e, dramatične promjene Dakle, Evropska unija treba prepoznati ta pitanja, treba ostati blizu građanima. Sada na kraju petogodišnjeg razdoblja imamo mogućnost e, napraviti inventuru. Puno godina smo se nosili sa izazovom migracija Dakle, moramo e, vidjeti gdje smo a, i moramo razmotriti mogućnost da građanima e, pokažemo e, i to da ćemo završiti ovu promjenu ljetnog i zimskog vremena. Moramo nastaviti raditi za ljude Europe. Vjerujemo da inicijative građana će dovesti do novih ideja. Nažalost, tu je došlo i do razočaranja u tom području reforme. Poziv za reforme Europske unije doveli su do daljnjih ograničenja povrh ovih koje već e, postoje. Hvala premijeru što ste nam se danas pridružili. Želim vam svaki mogući uspjeh i nadam se da ćemo svi e, iz vaših riječi shvatiti što moramo učiniti. Zastupnik Paksa su ime EFDD-a. Predsjedniče vlade, Glavno pitanje koje se ovdje danas postavlja i na koje zaista moramo odgovoriti, a nemamo puno vremena za to, jest zašto? Zašto je stvarnost u Europskoj uniji toliko različita od vizije koju su za nju imali njezini utemeljitelji. E, to je pitanje koje nas stalno muči. Što se s nama događa? Predsjedniče vlade, zamisao koja je bila na početku bila je da bude Europa nacija. Međutim, neodgovorno ponašanje političara uništilo je tu ideju. E, sada smo odjedanput izgubili Ujedinjenu kraljevinu, a to je posljednje upozorenje onima koji e, žele promijeniti e, bit Europe. Ne može biti globalne Litve niti globalne Slovačke koju danas ovdje predstavlja gospodin Pellegrini. Slovačka sada predsjedava višehradskom skupinom i Slovačka e, predlaže moderniju viziju Europe nego li što e, predlažu e, oni koji imaju kapitalističku viziju, jer kapitalistička vizija žele da građani budu masa radnih ljudi bez domovine. Premijeru, ja jesam i ostaću građanin Litve. Nikada neću biti građanin Europske unije. Nitko se ne želi odreći vlastite e, državljanstva vlastite zemlje. Evropska je unija izgubila identitet. Radi se o jako bolesnoj uniji koja pokušava govoriti o integraciji. Međutim, to nije put u budućnost. Treba nam kirurg koji će odstraniti ostatke globalizacije i takozvanog um, multikulturalizma što ga prikrivaju uh, bitne riječi poput tržišta i sl. Moramo prestati prijetiti, moramo prestati lagati. Moramo započeti dijalog a ne stalno se suprotstavljati, što je upravo temelj sadašnje Europske unije. A sada zastupnik De Graf u ime kluba ENF-a. Hvala predsjedavajući, hvala e, i pozdravljam predsjednika vlade Pelegrinija koji je danas došao među nas u Europski e, parlament i sasvim sigurno, baš kao i kolega neposredno prije mene, ne slažem se s njegovom vizijom budućnosti Europe. Njegova e, politička stajališta nisu istovremeno i moja politička stajališta. Ali bez obzira na to, e, cijenim političke borbe koju predsjednik slovačke vlade vodi u svojoj zemlji i tu ga u potpunosti podržavam. Slovačka ovom času predsjedava višegradskom skupinom i moram reći da e, višegradska skupina e, po pitanju imigracija e, postupa tako da ih ja apsolutno mogu podržati. Višegradska skupina i drži ogledalo pred Europskom unijom. Naime, Europska unija je i kako pogriješila kada je pokušavala regulirati imigracijske tokove. Rješenja koja su nađena nisu prikladna jer e, legalizirale su se masovne imigracije. Europska unija slavi svoje vrijednosti, a istovremeno e, dovodi migrante koje te vrijednosti mrze. Možda će u budućnosti se primjenjivati šarijatsko pravo u našoj državama. A države višegradske skupine zaista podržavaju naše vrijednosti koje su sloboda i e, temeljna prava. I u tom smislu podržavam e, djelovanje predsjednika vlade Pelegrinija i slovačke vlade. Slovačka odbija totalitarnu ideologiju 1989. godine uspjela se osloboditi jarma komunističkog režima. Slovaci i znaju što znači živjeti u strahu, što znači kada morate šutjeti o onome što zaista mislite. Totalitarne ideologije ne mogu imati mjesta u Europi. A sada Države e, središnje Europe se upravo iz tih razloga odupiru islamizaciji Europe. Potrebno je načiniti odlučujuće korake u politici. U protivnom će dominirati totalitarna ideologija koja je apsolutno nepomirljiva sa svim e, temeljnim pravima i europskim e, vrijednostima. Govori se o lažnim vijestima i premijer Pellegrini je o tome govorio kao i mnogi drugi zastupnici. Sloboda govora u središtu je naše demokracije. Ispravno je reći da se moramo usprotiviti lažnim vijestima. Međutim, istovremeno e, postaviti se kao onaj ko odlučuje što što su e, e, lažne vijesti, a što nisu, nije moguće. Premijeru Pelegrini, zato kažem da ne treba podržavati ovakvu ideologiju koja je jako štetna za budućnost Europske unije. U Slovačkoj se e, zaista bori protiv korupcije i iz tog razloga treba se boriti protiv svih slučajeva korupcije, počev od gospodina Selmajera. I e, dakle, e, pozivam predsjednika komisije da se nadahne načinom na koji Slovačka pristupa migrantima koji se ne mogu uklopiti u naše društvo. I neka Europska unija odbije pakt o migracijama Ujedinjenih naroda kako bi Evropska unija i njezina sigurnost bile u prvom planu i kako bi se zajamčila unutarnja sigurnost jer ovako Europska komisija koja to ne može postići treba dati otkaz. A sada riječ ima gospodin Zvezdovski koji e, je neovisni zastupnik. Predsjedniče e, e, kolege Dopustite mi prije svega da zahvalim predsjedniku vlade na njegovu govoru. Hvala mu također na izjavama i namjerama da se nađu e, oni koji su počinili ubojstvo slovačkog novinara i njegove partnerice. Želim se ovdje usvojiti na nekoliko e, stvari koje ste vi spomenuli u vašem govoru. Prije svega da se konačno riješimo stare podjele između istoka i zapada Europe. Jasno nam je da velik broj problema protiv kojih se sada Europa bori dolaze ne toliko iz iskustava e, koje sada imamo već upravo su uzrokovani ovim starim podjelama. Spomenuli se također i neku suradnju iz prijašnjih razdoblja. Govorili ste gospodinu Hođe, ispravno ste ga spomenuli. A isto tako, govorili ste o činjenici da bogatije zemlje namjeravaju zatvoriti svoje tržišta. Naravno, iz razloga tržišnog natjecanja, ali to će također koštati razvoj cijele Europe u budućnosti. Radi se o vrlo važnim pitanjima i nadam se da će se oni provesti na način na koji ste vi spomenuli. A sada, predsjedniče vlade, možete početi sa odgovorima. Hvala lijepo. Štovane kolegice i kolege, nekoliko napomena o ovim temama koje ste vi ovdje otvorili i o kojima ste počeli govoriti. Kao prvo vam želim zahvaliti na svim riječima podrške podrške Slovačkoj republici. A hvala vam i na tome što ste priznali postignuća koja je Slovačka postigla na svemu pozitivno što ste rekli onim područjima gdje je Slovačka napredovala. Mogu vam ovdje dati zapravo obvezujuću izjavu da Slovačka sasvim sigurno nikad neće onaj jasan proevropski i proatlantski e, kurs e, promijeniti. Čak i ako postoje neka možda drugačija mišljenja u koaliciji koja je na vladi, čak i ako dođe do nekih drugčih možda izjava, ja vam mogu reći da mi koji smo odgovorni za vanjsku politike Slovačka ostajemo na našem istom pravcu, europskom pravcu. Slovačka nema alternativu doli Evropske unije. I potpuno je jasno da na području sigurnosti i obrane Slovačka nikad neće biti u stanju sama se obraniti. Stoga bismo i željeli ostati odgovornim članicom NATO saveza. Zahvaljujući jako dobrim gospodarskim rezultatima koje je naša zemlja ostvarila, kao što su ovdje već mnogi kolege spomenuli, i zbog činjenice da želimo i poboljšati život naših građana, zbog čega silno puno investiramo i u socijalne izdatke, mi imamo za razliku od mnogih drugih članica NATO-a probleme ispuniti svoje obavezu prema NATO-u i doista izdvojiti 2% našeg BDP-a u svrhu obrane i naoružanja. To naime tih 2% izdvajanja iz BDP-a nije čak ni običajni standard za velike druge jake zemlje. A tu ne, ne govorim sada o pripremi i spremnosti na to e, da to učinimo. To će uvijek ostati tako, ali Nizozemska, međutim, jedna je naša volja i spremnost, a druga je mogućnost. Nizozemska kolegica je pitala zašto ću, što ću odlučiti, za koga ću se odlučiti. Ja ću se uvijek odlučivati za one prave strane i za sve ono što smo ovdje naveli i našu glavnu orijentaciju, a to je Europa i Sjevernoatlantski savez. E, mnogi od vas su ovdje govorili o onom tragičnom događaju ubojstvo našeg novinara i njegove partnerice. Mogu vam samo reći da je Slovačka staja bila nekad na 17. mjestu ljestvice e, glede zemalja sa slobodom mišljenja. Prema tome možete zamisliti koliko je još država bilo iza nas što se tiče e, razine slobode štampe, slobode mišljenja, izražavanja mišljenja. To vam sad ovdje ističem zato što je to bila naš rejting prije ovog ubojstva ovog novinara. Ja vam to govorim zato što to vjerojatno ni mnogi od vas ne znaju. To je tako bilo. Naravno da smo vrlo nesretni zbog tog ubojstva i e, mi činimo sve što je moguće da se takva stvar više nikada ne ponovi u Slovačkoj i učinit ćemo sve što možemo zaista da to rasvitlimo i da se to nikad više ne ponovi. Kolege, mislim da sada ovdje komentirati e, ostavku ministara nije pravi način reći sada da se da su se povukli samo vidite to povlačenje s dužnosti je zapravo bila jedna ogromna ogromna usluga državi to je bila jedan veliki čin kako bi se pokazalo da se snosi odgovornost za sve što se dogodilo. Dakle, nije način pravi kako ste vi o tom govorili. A mi s naše strane činimo sve što je moguće da bi rasvijetlili to ubojstvo i našli sve one koji su dali nalog da se to izvrši. I nadam se da se tako nešto više nikad neće na europskom tlu eh, ponoviti. Zahvaljujući korupciji i zbog, dakle, što se tiče korupcije i zloporabe različitih europskih sredstava, to vam mogu reći s ponom odgovornošću da Slovačka poduzima različite e, stvari kako bi E, te stvari spriječila i uvjeravam vas da ono što je bilo moguće 2016. više 2018. a pogotovo ne 2019. nije moguće niti će više biti moguće. Naravno da ja pozdravljam sve konstruktivne doprinose o, koje nam parlamentarci i odbori Europskog parlamenta koji dolaze u Slovačku e, daju i mi apsolutno s njima otvoreno razgovaramo i prihvaćamo njihove sugestije i gledamo gdje i šta trebamo još bolje učiniti. Slovačka je slobodna višestranačka država država koja ima jedan parlamentarni sustav, kao što znamo, a vlada koja je trenutno na vlasti je koalicija. Mogu vam reći da smo već na području financiranja poljoprivrede postali druga država Europske unije koja ima najnižu stopu grešaka. Najnižu stopu grešaka glede bilo kakvog subvencioniranja, potpore ili općenito vođenje financijske politike u poljoprivredi. Naravno, tu i tamo dođe do neke greške, međutim to ne znači da čitav sustav ode u krivu. Stoga vas lijepo molim da kad govorite o Slovačkoj, ne govorite paušalno, ne dajete paušalne ocjene ili osude i da iz nekih manjih, sitnih problema ili zbog nekih manjih sektorskih problema osudite i osuđujete čitavu državu. To bih molio da se ne događa. Ne bismo to mogli prihvatiti. Jer vidite, zbog ponekog problema u vašoj državi ni ja neću dati paušalnu ocjenu o čitavoj državi osuditi. to ne bi bilo ni fer ni pošteno. Već smo rekli da moramo jedni druge poštivati. I hvala vam da ste i vi to se složili s time. Da, mi moramo zaista prestati govoriti o malim i velikim državama Europske unije, o sjeveru i jugu, o podjeli na istok i zapad unije. Mi moramo prestati govoriti o bogatima i siromašnima, o razvijenima i nerazvijenima. I ono što je kolega koji je na kraju govorio rekao, da se nada da će za vrijeme europskih izbora koji su pred nama doći do izražaja da će se čuti i želje velikih i želje malih. A mislimo da će se to i dogoditi jer to je upravo ona raznolikost na kojoj se temelji čitava Unija. Na kraju još jedna stvar. Svi vi ste smatrali ovdje naglašavali da riječima e, riječi treba pretočiti u djela i s tim se u cijelosti slažem. Jer dok god e, evropske građanke i građani ne budu osjećali da mi o njihovim problemima ne samo da razgovaramo i debatiramo, nego ih i rješavamo. Da se ne bavimo pseudo temama i pseudo problemima koji nisu ti koji de facto muče naše građane, nego da se doista nosimo sa onim što njih svakodnevno okupira, tek tada, tek tada ćemo dobiti široku potporu evropskih građanki i građana. A na kraju, još jedna važna stvar, evropski građani moraju prvo doći u poziciju da steknu povjerenje u Evropsku uniju, da znaju da se na Evropsku uniju mogu osloniti, to u smislu sigurnosti, blagostanja i demokracije. Evropski građani moraju znati, imati osjećaj da se mogu osloniti na Europsku uniju. Tek nakon toga možemo učiniti sve ono drugo da se, što je potrebno, da bi se i oni oko nas mogli osloniti na Uniju. Ali prvo se moraju naši građani uvjeriti u to da se mogu osloniti na nas. I tek kada naši građani budu imali povjerenja u upravu Europske unije, u komisiju, u parlament, tek tada možemo početi razmišljati o tome da li se i svijet može na nas osloniti. Međutim, prvo moramo u vlastitom dvorištu unutar naše unije počestiti stvari. Hvala lijepo. A sada počinjemo sa postupkom e, slobodnog javljanja za riječ. Izvolite. Prva, prva govornik je gospodin Ranžel. <clears throat> Puno hvala gospodine premijeru. Hvala vam na vašem izlaganju. Evo, ja bih vam prije svega htio reći da smo iznimno zabrinuti po pitanju situacije sa korupcijom i vladavinom prava u, u Slovačkoj. Ono što bih e, ja evo protumačio iz vaših riječi o ubojstvu Kucijaka, novinara Kucijaka i njegove partnerice i o e, istragama koje se vode po pitanju tog ubojstva, a s obzirom na nedavni razvoj događaja, to je nešto slično čemu smo već svjedočili u Rumunjskoj i ranije na Malti. Dakle, e, smatramo da bi trebalo vrlo jasno osuditi ovu situaciju zato što je Slovačka napredovala iznimno na području prosperiteta i integracije u Europskoj uniji. Znači, s te strane su napravili puno koraka prema naprijed. Ali s druge strane, Slovačka ne može biti zemlja koja ima prave europske vrijednosti ako se i dalje ostaje u zraku ta sumnja da možda Slovačka ne funkcionira na području vladavine prava e, i pogotovo kada je riječ o znači, Europskoj socijalističkoj komunističkoj stranci, koja nije u mogućnosti znači na e, toj europskoj razini osuditi tako velike i strašne zločine. Zastupnica Vinter. E, Gospođo Winter, štovani gospodine premijeru, stvarno je ohrabrujuće da slovačka vlada želi surađivati i raditi na jedinstvu Europe i hvala vam na svemu tome. Vi ste rekli, gospodine premijeru, da moramo nadrasti sve podjele u Europskoj uniji, a to nije samo, ali je ujedno i naravno jedan zapravo podjela koja postoji između istoka i zapada. I to vam govorim kao zastupnica koja dolazi iz onog dijela Njemačke koja je prije 30 godina bila socijalističkom istočnom Njemačkom. I mi evo i 30 godina nakon mirne revolucije doživljujemo kako se velike podjele i dalje nastavljaju. I stoga apeliram sada na vas sve da u Europskoj uniji dalje napredujemo, da doista priznamo koji su to bile ogromni napori da se društvo ponovno izgradi nakon prelaska sa socijalizma u ovaj naš sustav. I prema tome nije riječ samo o tome da se socijalno i ekonomski stvari srede, nego je riječ je o tome da druge države Europske unije odaju adekvatnu počast i poštovanje prema tim naporima. A vi kao recimo predsjedajući u Višegradskoj skupini tu možete puno učiniti. Zato vas ohrabrujem i apeliram na vas. Govorili ste o Weimarskom troku, govorili ste o njemačko-francuskoj lokomotivi i njihovim odnosima, ali vas molim da i u Višegradskoj skupini radite na tome da se tamo e, daleko više proevropski djeluje i radi. I molim vas da apelirate na sve građane država višegradske skupine koji su proevropski i koji su protiv onog što se pogotovo trenutno na desnoj strani događa i govori protiv Evropske unije e, da djeluju na njih. Evo tu bih završila svoju intervenciju. Molim vas držite se e, vremena sada gospodin zastupnik Enkel. Vi ste spomenuli E, govorili ste, i iznosili ste svoju viziju jedne primamljivoj Evropskoj uniji. A sad vam samo reći da ako premijerka May, britanska, danas prođe sa svojim sa svojim prijedlogom mi nećemo u parlamentu nećemo imati više takvu primamljivu i privlačnu Europsku uniju. E, Britanija je uvijek bila zagovornik slobodnog tržišta i natjecatljena. sad idemo zapravo na jednu usklađenost. Britanija je uvijek bila na punu odgovornost za javne dugove, a sad idemo na socijalizaciju istih. Britanija je uvijek bila za subsidijarnost, a sad idemo prema centralizaciji. Prema tome, moja zadnja nada za jednu privlačnu Europsku uniju je upravo u tome da će britanski parlament danas odbiti taj deal, taj dogovor i otvoriti put za drugi referendum sa, koji bi završio rezultatom da Britanska unija ostane, da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Hvala lijepo. E, zastupnik Čezek. Onda zastupnik Franc. Štovani premijeru Pellegrini, e, ja se ovdje isključivo mogu koncentrirati na želim koncentrirati na slovačke građane koji dolaze iz romskih krugova. Oni su segregirani, nemaju pristup zapravo ni stanovima, ni školovanju, ni recimo zdravstvenoj zaštiti. Primjerice u selu Jankovci u kojem želi 300 slovačkih Roma imaju samo dva bunara iz kojeg vade ručnom pumpom vodu. Prema anketi Evropske agencije FRAS 53% djece sa romskom pozadinom je u Slovačkoj zadnjih 12 mjeseci bilo izloženo E, uvredama kao cigani i slično. Više od polovine je rekla u anketi da se osjećaju diskriminirani u potrezi za zapošljavanjem i kad nađu posao. Tužno je da se to sve na taj jedan zapravo mržnja prema Romima Eh, ostvaruje i kroz eh, fizičku brutalnost prema Romima. Svaki devet je već izložen takvoj fizičkoj brutalnosti. Silno raste broj eh, djece romskog podrijetla koje ne ide u školu. Osim toga, općenito odlazak u školu, dakle, u zadnje vrijeme postignut stanoviti napredak tu zabilježen, međutim i dalje je njihova njihov e, sudjelovanje u školovanju vrlo malo. Ja sam posjetio Košicu jednu gimnaziju i vidjeli smo da je e, tamo recimo 90% romske djece uopće nije nikad došlo do škole, a moli do gimnazije. I što mislite, gospodine premijeru, kako ćete se boriti protiv te antidisk, protiv takve diskriminacije romskog stanovništva učiniti i kako ćete djelovati protiv tog ponašanja slovačkih građana prema Romima i kako dugoročno to mislite otkloniti? Hvala, a sada za zastupnik Hvala lijepo, gospodine eh, premijeru, dobrodošli. Vi ste dio socijalističke stranke, baš eh, i vaša stranka i vi ste dio naših socijalista u parlamentu. I dobro ste rekli sve da treba sada poduzeti mjere kako bi se ojačao socijalni stup. Međutim, sad mi je jasno šta je sa politikom prema izbjeglicama koju niste spominjali. Zašto zapravo zastupate jednu politiku koja je vrlo slična i vrlo bliska politici Viktora Orbana, da ne kažem upravo ista na tom području, o čemu niste govorili. A Viktor Orban koji bi trebao vrlo brzo biti isključeni iz redova europskih pučana, a europski pučani su ipak stoje dešnje na političkoj sceni od vaših socijaldemokrata. Pa me sad zanima kao član i zapravo predsjedajuće višegradske skupine trenutno, da li ćete zaista e, zastupati to da se politika u azilu svodi na to da se isključivo izbjeglice među zemljama članicama podijele ili ćete zajedno sa Orbanom i Kačinskim E, blokirati i torpedirati europsku politiku prema izbjeglicama i azilu. Vi ste sve divno govorili o Europi, o vašoj viziji integracije, ali mislim da je sada vrijeme da to i na, o temi o izbjeglicama realizirate. Hvala lijepo. Evo, hvala. Mislim da se ova rasprava vodi o Evropskoj uniji. Međutim, istina je da Evropska unija ima samo onda budućnost ako bude poštivala volju građana unutar Europe i poštivala suverenitet nacija. U mojoj zemlji se manifestiralo to u njihovoj odluci za Brexitom. Tamo odakle ja dolazim iz moje izborne jedinice više od 60% ljudi je glasalo za odlazak iz Evropske unije. Do jučer su se ljudi u Britaniji pravili da to poštuju, međutim od jučer čak je i predsjednik Juncker upozorio britanske ljude da će sljedeći E, referendum biti omogućen samo ako bude sigurno da će ostati u Europskoj uniji, neće uopće neće biti referenduma. A premijerka je sjedila pored njega kao njegov mali psić mezimac. I koja arogancija, koja uobraženost. E, trebali ste nas pustiti da u dobroj volji odemo umjesto da od nas pravite zapravo ovdje jedan egzemplum kako bi se drugi strašili. Europska unija je očito našu premijerku May već svladala i pokorila, međutim britanski narod se nikad neće pokoriti takvim imperialističkim težnjama unije. E, sada zastupnik Kukan. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, ja bih želio um, od srca ovdje pozdraviti na slovačkog premijera i jako sam sretan što ovdje s nama razgovarate o budućnosti Evropske unije. Budućnost je praktički već ovdje jer svi mi oblikujemo tu budućnost i zato snosimo odgovornost. Vi ste ovdje E, oslikali kako zamišljate doprinos i ulogu e, Slovačke u formiranju budućnosti Europske unije, što je apsolutno pozdravljeno. Međutim, unatoč tome, želimo apelirati na vas da uvijek uzmete u obzir i odgovornost odgovornost za europsku demokraciju, solidarnost i odgovornost za europsku sigurnost. I ja bih doista volio kad biste svojim kolegama i političkim partnerima mogli nekako približiti da prestanu širiti lažne vijesti fake news u Europskoj uniji i da s obzirom i da ne zaborave da zapravo igraju vrlo opasnu ulogu sa svojim načinom kako se postupaju govore Europskoj uniji. A inače vam želim puno uspjeha u daljnjem radu. A sada izvolite e, sljedeći naš zastupnik. Hvala vam lijepo. Gospodine premijeru, i mi vas želimo pozdraviti ovdje u Europskom parlamentu. Zastupnik Štefanec govori. Ova godina je načelno bila zapravo vrlo teška za Slovačku. Kao što znamo dogodila su se ta tragične stvari sa onim ubojstvom političkim, zatim pitanje je bilo istraga koje su se vodile i glede korupcije i glede neplaćanja poreza. Ja to samo govorim e, da ne zaboravimo kako je su to bile teške teme i kako Slovačka još mora puno raditi da spriječi buduće prevare sa e, utajama poreza. Pri tome mi znamo da se tu moraju mora stvoriti podrška u čitavoj državi za to. A osim toga je pitanje poljoprivrede teško, jer mislimo da je podrška u samoj Slovačkoj ide u korist velikih poduzeća koje okrupnjavaju zemljište i na drugčiji način posluju ja vas molim isto tako da pazite jako i na podjelu europskih sredstava nije moguće da agencija za plaćanje koja dijeli de facto preraspodjeljuje europska sredstva za poljoprivredu da to kanalizira najviše u ova velika poduzeća a pritom mali gospodarstva stradavaju i nije nimalo fer podjela što se... Hvala lijepo. Evo, dobrodošli premijeru. Vi ste zapravo već 18. E, premijer koji ovdje iznosi svoju viziju budućnosti Europe. Ja dolazim iz Rumunjske. Iako mi je drago da Slovačka, koja nije daleko od moje zemlje, ima ovakvog vođa. Vi ste rekli da e, želite jednu jedinstvenu, naprednu, sigurnu i solidarnu Europu. To je i naša želja. Međutim, dozvolite da vas nešto pitam. Govorili ste i o drugim stvarima. Da li mislite da bismo trebali kohezijske fondove uvjetovati e, funkcioniranjem pravne države? Da li je to pravo tumačenje europskih ugovora i drugo pitanje? Da li mislite da je pošteno iskreno prema Rumunjima i Bugarima sve ovo čini što činite. Mi imamo i što se događa u vezi Schengena. Mi imamo rezoluciju od 2018. u parlamentu da bi se Bugarskoj i Rumunjskoj trebao omogućiti ulazak u Schengen. Kako prema tome stojete? I tu mislimo kako je vaše mišljenje, kako možemo objasniti to uoči izbora u našim zemljama. Kako možemo objasniti dakle u ovom trenutku da imamo takve probleme? Hvala vam lijepa. Ako... je zamolio da odmah e, odgovori. Izvolite, daj vam riječ. Dovolte mi, aby som zareagoval na niekoľko z tých e, vystúpení, pretože nemám kapacitu, aby som... Da. Uistinu ne mogu odgovoriti na sve odjedanput, pa bih sad onda postepeno to napravio. Prvo, što se tiče ovih e, fondova za poljoprivredu, u potpunosti se slažem s onim što ste rekli. Govorili ste o reviziji, o praćenju potrošnje fondova, te također prevenciji prijevara. No, postavljam svima vama, zastupnicima Europskog parlamenta, pitanje kakav je to sustav ako su temelji europskog prava takvi da sredstva e, dijelite na osnovu hektara a ne uzimate u obzir na koji način se e, i da li se uopće nešto uzgaja na toj površini europski fondovi plaćaju novac za površinu, a nemamo opciju e, vraćanja novca ili uskraćivanja novca onima koji ne uzgajaju e, kulture na toj površini. Kako to može funkcionirati? Krajnji rezultat je svojevrsni nadrealistički sustav u kojem se prije svega borimo za potpore za e, hektare na e, papiru. Dva put godišnje se šalju informacije i dobivaju sredstva. Moramo promijeniti sustav, a ne da e, podržavamo iz, iz europskog novca one koji ništa sa poljoprivrednim zemljištem ne rade. Drugo, rumunskoj kolegici bih želio odgovoriti. Slovačka je uvijek podržavala i uvijek će podržavati činjenicu da ako država ispunjava određene uvjete, pristup e, Schengenu, onda je važno da e, ta država također dobije i jasan odgovor. Imate isto tako zahtjeve, te također imamo isto tako i e, jasna pravila prema kojima i Rumunjska i Bugarska mogu imati pristup Schengenu i biti dio Schengena. Moramo jasno sagledati stvari i vidjeti kakva je situacija. Mogu reći da EU mora biti pravedna prema državama na Zapadnom Balkanu. Ne možemo stalno raditi e, izmjene, ova reforma uvjetuje otvaranje određenog poglavlja i tako dalje. Trebamo jasno definirati što te države trebaju napraviti, koliko dugo će njihovi građani uopće biti spremni na promjene ako ne vide na kraju izlazak iz tunela. To su zbilja e, područja gdje EU griješi i ne šalje pravu poruku. To su dvije stvari koje sam želio, na koje sam sada želio dati odgovor. Hvala. A sada gospodin Jurek, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, pozdravljam vas premijeru, dame i gospodo kako bi opstala Europska unija prije svega mora biti zajednica. Jedinstvo je izuzetno važno u tom smislu, no također moramo poštovati naša zajednička iskustva te također imati e, poštovanje prema toj zajednici različitih kultura i identiteta. Čestitam Slovačkoj na uspjeh u borbi e, protiv diskriminacije vezano uz rodnu nejednakost i isto tako djelovanje na području Istanbulske e, konvencije. Želili smo reći da je stajalište koje vi uzimate važno ne samo za Slovačku, nego također i za održa, e, održivi razvoj za budućnost Europe. E, moramo u svakom slučaju biti vjerni europskoj obitelji i to je pitanje opstanka same Europe. Jer ako sve delegirate, onda jednostavno Europa više neće postojati. Gospodin Štetina, izvolite. Gospodin Gospodine premijeru, govorili ste o budućnosti Europe. Kako gledate na politiku E, gospodina Orbana vezano uz vrijednostne temelje Europe. Vi ste govorili da u kontekstu višegradske skupine mora se ostvariti dijalog o neučinkovitosti nacionalizma, no nacionalizam i, e, e, gospodina Orbana u svakom slučaju šteti i Slovačkoj. Sad gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Želimo vam dobrodošlicu u Europski parlament premijeru. Drago nam je što ste nam predstavili svoju viziju budućnosti Europske unije. Bili ste svjesni da ćete biti izloženi kriti e, kritikama što se tiče istrage oko ubojstva Jana Kučaka i njegove partnerice. Budući da još sada E, nemamo napredovanje na tom području. Moramo u e, svakom slučaju uzeti u obzir prije svega temelje slobode istraživanja svake demokratske države. Sloboda medija u tom smislu je e, izuzetno važna. Slovačka je dio EU-a i nitko to neće promijeniti. Euroskepticizam i kritike E, u Slovačkoj nije nešto što se e, provodi u Slovačkoj, ako je to prisutno u drugim zemljama. Kako bismo napredovali na području e, zapošljavanja, mislimo da bi isto tako imali dobre primjere u Slovačkoj. Hvala. Zahvaljujem. E, dobar dan. Elokventno ste govorili o vašoj viziji e, Europe. Moramo e, dijeliti svi iste vrijednosti. Imali smo i negativne primjere određene države koja se drži po strani i blokira pristup Schengenu. No kako možemo zajednički napredovati ako ne stavimo karte na stol? Jako je važno da e, e, prije svega to rješavaju i čelnici e, država i vlada na vijeću, budući da to šteti također i državama članicama. Moramo također i preispitati stajalište vijeća što se tiče dijeljenja različitih E, različitih mjesta što se tiče e, agencija. Gospodin Tanok, da, danas ćemo e, glasati u Brexitu u Britanskom parlamentu. Ja ne podržavam gospođu May što se tiče ovih crvenih linija i u tom ipak postoji jedan dio koji e, podržavamo u okviru ovog ugovora, a to je prije svega jače povezivanje e, Velike Britanije i Europske unije što se tiče e, suradnje na području sigurnosti pristup e, ključnim instrumentima eh, Velike Britanije je nešto što je ključno. Eh, moramo ostvariti tu eh, sigurnosnu suradnju. Isto tako moramo imati pristup svim jako važnim e, bazama podataka Velike Britanije. Gospodine e, Pellegrini, kako zapravo vidite e, budućnost nakon Brexita? Hoće li u okviru pesco i dalje imati Velika Britanija pristup ključnim instrumentima? Hvala. dragi premijeri. Dakle, dragi premijeru, evo, razgovarali smo i prije vas sa mnogim premijerima koji su spominjali budućnost Europe, ali e, ja mogu reći da u vašem izlaganju nisam čuo ništa proturiječno, E, jako ste pohvalili institucije, pohvalili ste Europski parlament i naše djelovanje, ali nažalost, iznenađuje me riječi koje ste ovdje izrekli po pitanju naše unutarnje politike. Dakle, to po mom mišljenju ima razorni karakter i to se tiče svih političkih klubova u Europskom parlamentu. Dakle, danas je bitno dati izjavu kada govorimo o smanjenju tog jaza, znači o smanjenju jaza između riječi i činjenja, između onoga što radimo. Također ste i vi ti koji ste naglasili da postoji taj jaz u nekim drugim prilikama, a višegradska skupina po vašem pitanju e, daje li potporu europskim, daje li potporu i europskim institucijama ili ne? E, ne izaziva li to u vama također neke dvojbe? Zastupnik Peterle, izvolite. Poštovani premijeru, govorili ste o 81. Tada smo imali podijeljenu Europu, no Danas nije Europa e,